pregovori moći će započeti pregovore. Obavještavam vas također da sam zajednik s predsjednikom vijeća jučer sukladno članku 78. poslovnika potpisao određene pravne akte koji će biti objavljene u zapisniku današnje sjednice. Prelazimo sada na sa